prekinula mikrofon. Sada gospodin Bilček na minutu i pol. Hvala lijepo. Povjerenice, Zaista pozdravljam ovu raspravu i pozdravljam rezoluciju i nadam se da ćemo dobiti najveću moguću potporu za tu rezoluciju u ovom domu. To je vrlo važno. Potrebno je da ova konferencija e, zaista da znak za pokretanje te konferencije i Europski parlament mora u tome sudjelovati. Konferencija mora dati rezultate za poboljšanje rada institucija i bolje donošenje odluka. Ali i nešto je još važnije u toj konferenciji, a to su emocije koje smo vidjeli prije prethodnih europskih izbora gdje su građani se aktivirali bez presedana u vezano za te izbore i moramo nastaviti s tim emocijama o tome kada se bude govorilo o budućnosti Europe. I svi moraju sudjelovati u toj konferenciji, to je vrlo važno. A samo jedna primjedba krajnjoj desnici ovog parlamenta. Ovo je budućnost, e, konferencija o budućnosti Europe prema članku 19 i e, sve one, ja vjerujem, iz država kandidatkinja trebamo uključiti u tu konferenciju jer to je upravo prilika da ova konferencija europskoj budućnosti bude konferencija o jakoj Europi u svijetu. Hvala gospođo Bonafej, jedna minuta. Hvala. Na e, proteklim europskim izborima građani su nam pokazali da žele vjerovati u europski projekt kako bi se Europa promijenila. Mi smo sada zatvoreni u naše države i sami kao takvi nikamo ne idemo. Ovi izbori jednostavno su nam pokazali znak na uzbunu da Europa mora govoriti jednim glasom. Ovom konferencijom također moramo stvoriti jednu novu e, ustavnu fazu i e, nova Europa demokratska s centralnom ulogom Europskog parlamenta. Europa za koju će se strastno zalagati građani koja će govoriti o njihovim potrebama i očekivanjima. Europa koja europskim institucijama daje vjerodostojnost. Ali, dragi kolege, moramo prestati s raspravom koja je sama sebi svrha, jer u protivnom, umjesto mogućnosti, to će postati pokretač anti a to si ne možemo dopustiti. Vrlo kratko, kada ljudi vrlo, vrlo ja, brzo govore, onda ja dobijem crveno svjetlo koje se ovdje upali, koje ukažu prevoditelji. Molim vas recite manje i možda ćete reći više ako govorite sporije. Gospođa Gamon. Hvala lijepa. E, sa konferencijom o budućnosti Europe ispunit ćemo jedno obećanje. Obećanje da će Europa bolje funkcionirati u budućnosti. E, drago mi je što ćemo u narednom razdoblju pitati naše građane koja su njihova očekivanja e, u pogledu Europe. A središnje je pitanje kakva je naša vizija Europe, a isto tako kakva je vizija naših građana. E, važne reforme često dovode do e, straha jer možda građani ne žele ishod tih reformi. Međutim, e, moje iskustvo da su građani daleko odvažniji i imaju daleko širu sliku nego što to možda njihovi političari misle. I upravo zato trebamo biti odvažni i donijeti bitne odluke kojima ćemo omogućiti da Europa bolje funkcionira. Toliko je izazova pred nama, klimatska kriza. E, što tu učiniti i što možemo učiniti ako ne bude postojala bolja i snažnija Europa. I nadam se da ćemo u ovom duhu dalje razgovarati u narednom razdoblju, a to ne znači da će na koncu postojati Ujedinjene europske države. Hvala. Zastupnik Nines, jedna minuta. Hvala predsjednice, drage kolege. A mislim da smo u ovoj raspravi do sada pokazali da u Europi vlada kriza. I vidjeli smo to ne samo poslije izbora, već i prije. Želimo li više ili manje Europe? Krajnja desnica je rekla što misli o tome, ali mi smo velikom većinom građana koji su rekli da žele više Europe pobijedili na ovim izborima. Prema tome, sada moramo odlučiti koliko to više Europe želimo. A mislim da građani moraju odgovoriti na to pitanje i da moramo zajedno sjesti i daći odgovor na to pitanje. A da, odgovor na to pitanje može biti da Evropljani žele manje Europe. Međutim, uzmimo taj rizik. Za sada znam da mi imamo bolje argumente i znam da je Europa e, polučila jedinstvo istoka i zapada, slobodu, mir i blagostanje. I stoga vidim da su svi argumenti u našim rukama i da ćemo pobijediti u toj raspravi. A što se rasprava tiče, nastavimo dobro raspravljati na plenarnoj sjednici i neka ovo bude prva sfera za rasprave u Europi. Hvala lijepa, gospođa Bizotto. Hvala. Ovu Europu treba promijeniti iz tubokom od dole. Treba nam Europa koja će biti sasvim drugačija i nova. Ne smije više biti rob multinacionalnih organizacija, lobija, financijera i e, birokrata. E, treba, jer ova Europa kojom dominiraju Francuska i Njemačka, Merklica i Macron, e, mi želimo Europu naroda, slobode i stvarne demokracije. Europa koju mi želimo izgraditi mora prestati sa ilegalnim migracijama, pobijediti islamski terorizam, braniti Made in Italy. To je demokratska revolucija koju mi želimo, za koju ćemo se boriti e, ponosne glave i zaista ćemo tu e, predstavljati želju talijanskog naroda. Gospođa Momerina, jednu minutu. Hvala. Obilježja britanskog društva su e, skromnost, ljublaznost ali o, usprkos Brexita mi i dalje nismo jedna jednostavna no, društvo samo trgovaca. Ako se prijeti našoj demokraciji, mi nama krv uzavrije i e, to osjetimo. I to se upravo dogodilo na posljednjim izborima s Borisom Johnsonom. Britance se E, tri godine smatrali da se radilo o izdaji britanske demokracije i kako britanska saga o Brexitu se privlači kraju. Ja vjerujem u tome da ćemo uspostaviti odnose između Velike Britanije i Europske unije i da europska birokracija e, će naći pravi način za suradnje i iskreno se nadam suradnji i prijateljstvu, ali iznad svega se nadam da će Europska unija konačno prihvatiti odluke Britanaca da odu iz Europske unije. Je, mislim, Oprostite, prekoračili ste vrijeme i sada govorite sami sebi, pa onda morate prestati. Hvala.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 Između turskih i grčkih e, otoka došlo je do strašnih stradanja. Nekih dvadesetak ljudi uspjelo je doći do grčkih otoka, a ostali su stradali. Turska i dalje e, primjenjuje svoje uobičajenu praksu i E, prepušta ljude njihovoj sudbini i zato postoji veliko pitanje kakvu budućnost želi Europa. E, ne možemo se samo baviti postojećim problemima. Naravno da trebamo štititi vanjske granice, ali to nije dovoljno. Moramo osigurati pravednu distribuciju i izbjeglica i preuzimanje odgovornosti u svim zemljama Europske unije. Međutim, to do sada nismo uspjeli ostvariti. E, kako govoriti o jedinstvenoj Europi ako svaka pojedina država e, ustrajava na vlastitim interesima i zatvara svoje granice? To nije pošteno, drage kolegice i kolege. Govorimo o budućnosti Europe, a ne postoji solidarnost prema migrantima. Kako onda e, ustrajati na načelu solidarnosti? solidarnosti, kako osigurati e, povjerenje naših građana. E, naša je dužnost izravno i ozbiljno i odgovorno djelovati. Hvala. Gospođa Hvala lijepa. Europska unija i nadalje stoji e, za mir i postignuća na ovom kontinentu. Ona je jamac mira. Međutim, Europska unija nije savršena, kontinuirano se mijenja i to e, mora činiti, mora se podlagati promjenama i prevladati e, razliku i udaljenost od građana. Ovo je sada velika šansa za nas. Kroz ovu konferenciju možemo pokazati građanima da mogu utjecati na donošenje odluka. Svjesni smo toga što to znači i preuzimamo tu obvezu. Mora postojati jasan, jasan mandat ove e, konferencije. Jedan od ciljeva treba biti izmjena ugovora. I zato je važno da ostvarimo jasne rezultate konferencije i drugo, e, sveobuhvatno moramo osigurati uključenost građana. E, samo kroz sveobuhvatnu raspravu možemo osigurati ponovnu uspostavu povjerenja građana i to je zadatak ovog parlamenta. One minute, Hvala gospođa Voden na jednu minutu. Drage kolege, na milijuni ljudi u mojoj zemlji ne svačaju zaista kako funkcionira Europska unija. Oni Europsku uniju vežu za mitska pravila o zakrivljenosti banana i tome slično, zato što su mnogi širili laži o tome desetljećima, ali pazite, nismo mi jedini. Brexit je upozorenje i mogli biste ga i vi doživjeti. Konferencija o budućnosti Europe ambiciozani projekt i mora i biti takav ako želi osigurati budućnost i jedinstvene E, organizacije nacija i mislim da to treba i biti tako ako ljude treba i biti, e, treba konzultirati. Mi smo demokratski izabrani predstavnici europskih naroda i zato da budemo zaista reprezentativni, Europski parlament mora imati zakonsku inicijativu, vijeće mora imati drugačiju ulogu. Emigracija je upravo primjer takvog nečega, zato što države članice blokiraju sve što treba napraviti na tom pitanju na vijeću. Dame i gospodo, treba raditi zajedno. Sami se ne može biti, a glas građana je najvažniji glas od svih. Hvala. <clears throat> Gospođa Dipane mm, Brunenberg na jednu minutu. I za nas zelene E, konferencija o budućnosti Europe postavlja pitanje kako želimo e, živjeti u budućnosti. Postoje otvorena socijalna, politička i ekonomska pitanja na koje možemo pronaći odgovore jedino ako uđemo u dijalog e, s našim građanima aktivno sudjelovanje mora biti u središtu. E, zajedničko donošenje odluka potrebno nam je kako bismo stali na kraj klimatskim, klimatskim promjenama i izumiranju određenih vrsta. E, možemo pronaći odgovore kako pronaći gospodarstvo koje će biti na opću dobrobit i blagostanje. Ovakve važne odgovore možemo pronaći jedino uz široko demokratsko sudjelovanje svih građana i zato mi je drago što parlament ima tu poruku. Sudjelujte, dođite, želimo zajednički oblikovati Europu kako bi bila sposobna za budućnost. E, koji su to odgovori koje možemo zajednički donijeti o načinu života u budućnosti? Sudjelujte. Thank you. jednu minutu. Gospođa Garcia Perez nas je podsjetila na početku današnje rasprave da Evropska unija je počela sa šest država članica, a tadašnja je vizija bila E, da bi to bila neformalna unija suverenih država sa trgovinskim sporazumom, određenim oblikom političke suradnje sa plemenitom idejom da bi se na taj način promicao mir. Da je vizija ostala takva i da je i dalje to vizija ja e, bih se usudila reći da Velika Britanija sada ne bi odlazila iz Europske unije. Međutim, suradnja se pretvorila u dominiranje, suverenost u super državu i iz tog razloga Velika Britanija odlazi. A mislim da kada pokažemo da ćemo biti vrlo uspješni konkurent na vašem kućnom pragu, da će drugi slijediti naš primjer a ako želite dobru budućnost ne za Europu već za Europsku uniju, što je druga stvar, naučite lekcije iz onoga što se događa u Velikoj Britaniji. Oprostite, ne možemo više primati plave kartone, nemamo vremena. Gospođo Nibler, jedna i po minuta. Poštovana gospođo predsjednice, poštovana predstavnice vijeća, poštovana gospođo povjerenice, uvažene kolegice i kolege. Konferencija o budućnosti Europe iznimno je važna konferencija jer postoji potreba za provedbom reformi u Europskoj uniji. Za mene je to važna tema eh, s obzirom na cilje jačanja parlamentarne demokracije, a pritom mislim na proces takozvanog špicen kandidata. Govorimo o uključivanju građana. E, međutim, moram konstatirati, drage kolegice i kolege, da je od zadnjih europskih izbora došlo do velikog gubitka povjerenja naših građana. Više od 200 milijuna građana sudjelovalo je u europskim izborima. Oni su imali jasna očekivanja i smatrali su da oni koji su istaknuti kao vodeći kandidati u sklopu predizborne kampanje da će u konačnici biti članovi komisije i e, da će iz tih redova doći predsjednik komisije. Znamo da je to očekivanje očekivanje iznevjereno. Ako želimo ponovno uspostaviti e, povjerenje građana, moramo dalje raditi na ovoj proceduri i procesu. Europski parlament je jezgra demokracije. Ovdje moramo donositi odluke, raspravljati, razmjenjivati mišljenja. Jako je dobra ideja uključiti građane i njihovo mišljenje u ovaj proces, međutim u konačnici odluka je na Europskom parlamentu, to je naš zadatak, zato smo izabrani. I naravno, u sklopu e, konferencije o budućnosti Europe e, bilo bi mi drago da se ojača parlamentarna demokracija. Hvala vam lijepa. Adam Dobrev. Hvala vam. Lijepa zastupnica Dobrev, izvolite. No, trebamo biti odvažni. Trebamo govoriti odvažno. Trebamo krenuti s izgradnjom e, Ujedinjenih europskih država. Europa je puno toga osvarila u proteklim desetljećima, ali to nije dovoljno. Svijet se mijenja, znači i Europa se mora e, mijenjati. Ova prijetnja promjena postajala je globalna i zato Europa mora postati globalni subjekt. Meni je jasno da promjene e, predstavljaju nešto zastrašujuće E, međutim, taj strah nam nije dobar savjetnik. Ne trebamo se oslanjati na strah. Trebamo krenuti u izgradnju snažnije, demokratičnije Europe. Ova treba biti odvažna unija ujedinjene europske države i u tom slučaju sljedeća će generacija biti iznimno ponosna onim što smo mi učinili kao što se mi ponosimo onime što su učinili osnivači Europske unije. Hvala lijepa. E, zastupnik Ginea. Hvala lijepa. E, želimo uključiti građane u konferenciju o budućnosti Europe, međutim e, to ne dovodi do određenih formalnih implikacija. Postoji način na koji možemo e, dosljedno uključiti građane i omogućiti im sudjelovanje i pozivam vas da iskoristite tu metodu. Osvrnuo bih se i na ono što je već rekao kolega iz redova zelenih. Prepustio bih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 E, trebamo na tome raditi e, zajedno. Vidjeli ste da je izlaganje koje je održao e, Gi bilo dugo iščekivano. Čak i kolege koji su se zalagali za Brexit pažljivo su slušali što je rekao Gi Verhofstadt i zato se zalažem za to da on bude na čelu ove konferencije kako bismo imali stvarnu raspravu na razini cijele Europe. Hvala lijepa. Minuta i 30. Zastupnik Tobe. Molimo mikrofon. Eh, fru eh, Hvala lijepa. Eh, uvažene kolegice i kolege, postoje problemi u Europi koji se neće riješiti tako da se Europa napusti. E, međutim, ne radi se ni o tome da trebamo osnovati e, Ujedinjene europske države. Težište mora biti na pitanjima problema koji postoje u Europi, prekograničnim e, kriminalom, terorizmom, E, tu moramo biti snažniji i poduzimati više mjera i što se tiče migracija, e, klimatske politike koja treba biti modernija. E, moramo biti snažniji u vanjskoj politici, u segmentu obrane i to su pitanja o kojima trebamo govoriti u sklopu konferencije. Ne samo o ovlastima i strukturama koje postoje u Europskoj uniji. Radi se o političkom vodstvu koje treba omogućiti odgovarajuća politička politička rješenja za probleme s kojima su građani suočeni. I zato nam treba jača potpora za europsku suradnju. E, postoje vanjsko-politička pitanja koja su bitna. E, mi smo ti koji trebamo definirati ono što je na dnevnom redu, a onda ćemo dobiti i snažnu potporu. To je ono što treba Europi. Hvala. Jednu minutu, gospodin Moreno Sanchez. Zahvaljujem. Dame i gospodo, Europski projekt je bio i ot, još uvijek je otvoreni projekt koji bi trebao služiti zajedničkoj sudbini koju dijelimo svi mi europski građani. E, deset godina nakon stupanja na snagu ugovora iz Lisabona, e, ova konferencija nam pruža veliku mogućnost da direktno izgradimo zajedno sa građanima budućnost Europe kroz e, participativnog dijaloga na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Jako puno izazova pred nama, ali mi mislim da e, poštivanje e, postupka špice kandidata od strane vijeća i također su zakonodavne ovlasti ovog Europskog parlamenta te ukidanje e, znači prava na veto u vijeću te donošenje odluka kvalificiranom većinom bi trebalo biti u središtu naših dijaloga u budućnosti. Moramo zajednički raditi zajedno sa našim građanima kako bismo postigli upravo tu drugačiju političku ravnoteženost. Hvala. Hvala. A sada jednu minutu ima gospođa Paga Sarun Tundua. Zahvaljujem. Dame i gospodo, e, mi smo puno više od država članica, mi smo više od izoliranih osoba Jasno je da živimo u e, vremenu u kojem nam trebaju bolja pravila i u kojima imamo velike probleme i velike izazove koji nisu nacionalni nego prekogranični, a rješenje je u Europskoj uniji. Zato moramo gledati e, i ono najgore ono najbolje u ovom zajedničkom koračanju prema naprijed, ali to ne možemo raditi ako nas i dalje truje e, nacionalizam i populizam. Naravno da moramo naučiti od ultranacionalizma. Jučer nam je ovdje bilo rečeno rečeno da želimo europski e, mehanizam kako bismo se balkanizirali, kako e, bismo mogli uništiti Europu. Ono što moramo napraviti, a to je biti snažni. Moramo staviti naše građane u središte sustava i ono što moramo napraviti, a to je da umjetna inteligencija bude humana. Ono što nama treba, a to je da budemo snažni da dođemo do novih uvjerenja. Nama treba europsko građanstvo. Nama ne treba još više granica i uništenje Europe. Puno hvala. Thank you. Hvala minutu i pol, Predsjednice, uvažene dame i gospodo, ova lijepa rasprava je pokazala da deset godina nakon Lisabonskog ugovora trebamo reformu ugovora. Glavni cilj ove konferencije o budućnosti Europe mora biti ponovno uspostaviti i ojačati mogućnost djelovanja europljana. I tu mislim da smo sasvim jasno vidjeli i u raspravi da još uvijek nemamo pravi način u, koji smo iznašli u ovom supranacionalnom tvorevini kako da organiziramo na pravi način taj demokratski proces. Draga mi je i sviđa mi se ova rasprava koja se radila. Radilo se o direktnim demokratskim element, elementima parlamentarne demokracije, ali jednu stvar ne bismo trebali činiti. Ne bismo trebali e, rascijepiti e, građane i parlament. Naravno, parlament bi trebao biti pametniji e, i sa zaključcima konferencije i saslušati, ali nakon 300 e, godina smo hvatili da parlamentarna demokratska demokracija je najbolji način organizacije demokracije. Neovisno o ishodu pak konferencije, mislim da je važno da europska javnost bude stvorena na takav način da Europski parlament bude platforma za tu stvarnost. Stoga je danas e, vama predsjednice dostavljen dopis u kojemu se traži reforma plenarne e, rasprave. Mi bismo trebali e, stajati naprijed kao govornici i međusobno se gledati kako bismo imali jednu pravu raspravu koja bi bila moguće prenijeti u medijima. Hvala. Zahvaljujem. Jednu minutu, e, gospodin Benifej. Hvala. Konferencija o budućnosti Europe otvara ambiciozan proces dijaloga između institucija i građana. On mora biti dobro strukturiran. Cilj je da izrodimo prijedlog za reformu Unije na temelju konkretnih potreba. Moramo staviti naglasak na sadržaj i moramo dati Europi mogućnost da e, e, poveća zapošljavanje. E, to ima i tekako značajan utjecaj na građane naših, na živote naših građana. Ovdje je riječ i o vanjskoj politici, i o porezivanju, i o migracijama, i o zapošljavanju i tako dalje. Znači, ovo je crno na bijelo obaveza parlamenta da organizira tu konferenciju za budućnost Europe, ali moramo polučiti rezultate rezultate koje će imati učinka i to kroz zakonodavne postupke, također i kroz izmjenu e, ugovora. To je ono što Europska unija treba. Europski parlament mora imati vodeću ulogu jer mislimo da je to najbolje jamstvo protiv rizika da to bude samo e, e, politički izlog za neke nacionalne lidere. Mi moramo to spriječiti kako bismo zaista obranili budućnost Europe. Hvala, gospodin Boje, imate eh, jednu minutu. Hvala, predsjedateljice. Ja sam među onima koji su sada po prvi puta otkrili ovaj parlament i trebamo najprije otkriti kako funkcionira. I uspjeli smo do sad shvatiti koliko je teško da obični građani ne shvati funkcioniranje naših, naših institucija. Tako da prvi cilj ove konferencije treba biti da razjasnimo naše funkcioniranje. Dakle, jasnoća. Jasnoća je doista ključna i to u ključnim trenutkima, trenucima kao što su europski izbori, zato što su tada građani naj Eh, više senzibilizirani na ovo pitanje. Eh, naravno, tu se postavlja pitanje takozvanih eh, špicen kandidata i mislim da bi bilo jako dobro kada bi evropske građani imali priliku odlučiti i očitovati se o transnacionalnim listama kako bismo doista našim institucijama dali evropski karakter. I mislim da bi transnacionalna i evropska lista bio doista lijepi cilj. Thank Hvala, gospodin Resler, minutu i pola. Zahvaljujem, eh, potpredsjednice komisije. Europska unija danas je znatno eh, različita od onoga što je bila prije samo desetljeća kada je stupilo na snagu Lisabonski ugovor. Ono što vidimo je doista nikad ranije viđene tehnološke, ekonomske i druge demografske promjene to jasno utječe na način na koji radimo, e, komuniciramo, ali također utječe i na zahtjev za aktivniju ulogu naših građana u našoj demokraciji. Upravo zato imamo odgovornost na sebi da ponudimo nove i inovativne načine da europljani budu više uključeni u odluke koje su njima važne. Obzirom da mladi europljani su ti koji često predvode transformativne trendove u našem društvu, oni svakako mogu ponuditi i jedinstveno gledište. Također mi je drago što, je što će potpredsjednica e, Šujica voditi rad komisije na konferenciji. To je važno jer za njezin uspjeh je ključno shvatiti cijelu europsku diverzitet i raznolikost, uključiti sve različite perspektive naših građana iz svih dijelova Europe i upravo zbog toga smatram da je doista važno uključiti sve te perspektive. Ova bi ova konferencija svakako ne bi trebala biti samo e, formalizam, nego treba biti e, inkluzivna i e, služiti prilagodbi svijeta za nove ideje i za novo doba. Hvala, gospođa Fricon, jednu minutu. I'm sorry fru talman zahvaljujem predsjedatelju povjerenice temeljna prava i klimatske promjene socijalna pravda te ravnopravne mogućnosti. To su upravo temeljna pitanja o kojima bismo trebali raspravljati na konferenciji o budućnosti Europe. Konferencija se mora suočiti s tim pitanjima. Europa će se morati obratiti i mladim generacijama. E, ja sam jako sretna što e, danas slušam ovdje otvorenu i e, onako strastvenu, strastvenu raspravu u kojoj su se mnogi mladi zastupnici, novi zastupnici angažirali oko te rasprave o budućnosti Europe. E, kada govorimo o budućnosti, moramo ojačati one elemente koji su snaga Europe. Moramo pokazati koheziju, odlučnost, moramo zajamčiti da Europa nastavi stvarati nadu, da nastavi gledati prema budućnost i da pruža nadu e, budućim generacijama za samo budućnost Europe. Zahvaljujem, a sada gospodin Čočani, izvolite imate jednu minutu. E, povjerenice. Konferencija o budućnosti Europe prilika je da ponovno pridobijemo povjerenje građana. E, zapravo mogli bismo time e, uvesti jedan novi zamah u europsku strukturu. Participativna demokracija je važna, ali trebamo paziti da imamo i toleranciju na različite ideologije. Znači ne bismo trebali drugima nametati našu ideologiju. Tradicija i obnova E, su e, važni kameni temeljci Europske unije, e, stoga ne smijemo zaboraviti niti utemeljitelje Europske unije, ali trebamo i odgovore o tome što se tiče europskog načina života. Europski identitet može se dogoditi samo pod i uz jačanje nacionalnih vrijednosti. Znači Europska unija mora biti jedna zajednica vrijednosti u kojoj Imamo raznolikost, ali ta raznolikost počiva na nacionalnim državama i upravo zato ne možemo prihvatiti Europske ujedinjene države. Gospodine Čimočević, jednu minutu. Konferencija o budućnosti Europe dolazi u najboljem mogućem trenutku. U posljednjem kvartalu e, stoljeća svijet se znatno promijenio tehnologija i e, omjeri moći u globalnim razmjerima sve je novo. Opasne klimatske promjene i demografska eksplozija u brojnim regijama stvaraju također hitnu e, potrebu za djelovanjem i prilagodbom novim realnostima europljani moraju shvatiti tu situaciju. Takva konferencija može i treba dijagnosticirati problem i propisati lijek. Temeljni uvjeti za uspjeh su Nikad ranije viđena široka participacija građana Europske unije. E, konferencije, forumi, konzultacije, sve je to potrebno, no samo po sebi nije dovoljno. Trebali bismo u potpunosti iskoristiti online komunikaciju i mislim da je najbolji način da se osigura e, paneuropski konzultativni referendum i sa sudjelovanjem milijuna. To je E, to e, će jačati aktivno građanstvo i dati zadovoljstvo građanima što mogu dati e, svoje mišljenje. Gospođa Majdel, jednu minutu, izvolite. Zahvaljujem predsjednice, potpredsjednice komisije. Ideja ponovno povezivanja s našim građanima je ključni alat, a ne samo rekreativna igračka. S njom se ne treba igrati. Trebamo zapitati naše građane kakvu Europu žele i trebamo to učiniti iskreno i e, otvoreno. Ako kažemo da moramo saslušati njihovo mišljenje, moramo s druge strane biti spremni poslušati, ali i provesti. To je, bila, e, to je najveća e, demokratska aktivnost u posljednjem desetljeću i zato ne možemo ni na koji način prejudicirati konačni rezultat. Svi znamo da u nekim glavnim gradovima se već nacrtavaju izmjene ugovora ili recimo E, e, blokiranje pristupa Sjevernoj Makedoniji možda nije ono što ljudi žele, možda ne žele samo e, odobravati ono što je već pripremljeno. Konferencija stoga treba biti fokusirana ne samo na izmišljanje mehanizama kako upravljati javnom raspravom, nego saslušati što građani žele i provesti to. Možda upravo stare navike su e, nešto što trebamo raskinuti i ponovno se povezati danas sa svojim građanima. Hvala, gospodin Glucksman, jednu minutu. Madame la Gospođo predsjediteljice, predugo u europskim institucijama dominirala je ideja da možemo imati Europu bez ljudi. Dakle, za ljude, ali bez ljude. Za narod, ali bez naroda. A sada smo na rubu ponora. I da, a ta konferencija je, ova konferencija je doista potrebna. Građani bi trebali biti izravno uključeni u njezin rad. Rasprave bi trebale usmjeravati naše društva, kako usmjeriti naše europske demokracije, kako uspostaviti zajedničku vojsku, kako uspostaviti zajedničke poreze. Mnogo je tema o kojima bi se trebalo raspravljati, a pritom uključiti što je veći broj građana. Ne radi se samo o konzultacijama, već o suizgradnje. Dragi kolege, ova konferencija predstavlja jedan novi korak, ne samo zbog njezinih zaključaka, već i zbog njezinih metoda koje su predviđene. Otvara se sada korak i otvaraju se vrata prema pravom europskom građanstvo koje nije pasivno i gdje će javnost biti transnacionalna. Ako ne budemo imali više demokracije, ćemo. Dakle, imajmo više demokracija. Jednu minutu, gospodine Buda. ovo je sada prilika da svi učinimo nešto, stoga je važno da se sada stave kameni temeljci za E, konferenciju o budućnosti Europe. Europski građani treba imati mogućnost e, sudjelovanja i e, riječi u budućnosti Europe i moraju moći izraziti svoje mišljenje. Civilno društvo i svi sve razine vlasti u EU uniji moraju doprinijeti konsolidaciji europske budućnosti i istovremeno se temeljne vrijednosti Europe moraju zajamčiti kako bismo mogli napraviti Europsku uniju kako želimo. Okolišne, klimatske i socijalne politike te prava i slobode građana moraju biti zajamčene. Mlada generacija je najjače pogođena ovim odlukama. Stoga se mora stvoriti prostor da i mladi mogu reći svoje mišljenje i oni također moraju moći predložiti svoje ideje za budućnost i Europe. Gospođo Kumpola, na tri jednu minutu, izvolite. Predsjednice, e, Parlament, nadam se, s velikom većinom je spreman pripremiti budućnost Europe otvoreno, a ne iza zatvorenih vrata. E, pozivamo građane da e, sudjeluju i da se ih se posluša. U forumima E, građana i forumima mladih koji će posebice e, biti pod utjecajem odluka o budućnosti Europe. Mm, izbori prošlog e, ljeta pokazali su da je participacija mladih znatno porasla, znači oni su zainteresirani za tu budućnost. Mi u nordijskim zemljama cijenimo sigurnost i vanjsku politiku i želimo da Europa bude ozbiljni globalni dionik. Imamo E, ozbiljne namjere sa klimatskim djelovanjem i e, želimo spriječiti svaku poreznu preveru. Također znamo da građani žele govoriti o praktičnim stvarima koje će im olakšati život, no e, nedostatak zajedničkog regulative to sprječava. Obično mladi se manje čuju između izbora. Znači sada je trenutak da se e, razriješe neka pitanja, uključujući i pitanja špicom kandidata prije sljedećih izbora. Hvala, gospodin Didije, jednu minutu. Gospođo predsjedateljice konferencije o budućnosti Europe još je e, jedan korak Emanuela Macrona u njegovoj budućoj e, predsjedničkoj kampanji. Je li to to ili je to e, konkretna usluga koju činimo našim građanima i konkretan pomak? 26. svibnja smo izabrani. Imamo mandat od pet godina i naš strukturirani rad počinje tek ovaj tjedan, dakle osam mjeseci nakon našeg izbora. Pogledajte koliko je to izgubljenog vremena. Kako bismo poboljšali e, život Europe, ja predlažem da, počevši od sljedećeg mandata, e, Europska komisija i vijeće budu nakon četiri tjedna, dakle četiri tjedna od njihovog izbora budu formirani. E, dakle, da se ne čeka sljedeći prvi siječanj, već da se radi odmah nakon četiri tjedna, da nakon četiri tjedna sve institucije budu operativne i počnu, počnu raditi svoj posao u korist naših građana. E, dame i gospode, nismo izabrani da bismo se bavili e, administrativnim zavrzlamama, već da vodimo naprijed ovaj prekrasni projekt koji se zove Europa. Hvala. Sada prelazimo na spontane javljanje za riječ, ali također želim reći da ćemo biti vrlo strogi i molimo i e, komisiju vijeće da doista moramo završiti u 5 do 12 jer imamo formalnu sjednicu nakon toga. Gospodin Kanjev, e, jednu minutu, izvolite. Gospođo predsjedateljice, odlučio sam se danas obratiti vam se na francuskom jeziku zato što bih želio izraziti e, svoju, svoje e, neprihvaćanje Europe e, Emanuela Macrona i Europe u više brzina. Dakle, Europa kreće naprijed i prema unaprijed trasiranom putu koji uključuje više brzina. Ali pritom se ne misli na europske građane, već se misli na vlade. Ovo je jako važno zato što se to tiče naroda Europe, a isto tako i naših prijateljskih naroda kao što je narod Sjeverne Makedonije i Albanije. Dakle, narodi ne idu različitim brzinama prema postizanju vladavine, vladavine prava i slobode. Dakle, gubljenje vremena dovodi do vrlo nepoželjnih učinaka u ovom pogledu. Hvala gospodine Gospodin Lopez Aguilar. Kada smo 2009. godine, kada je stupio na snagu ugovor iz Lisabona, e, tada je gospodin Van Puj najavio da će to biti ugovor u kojem ćemo proživjeti ostatak naših života. A evo deset godina kasnije, kada smo pokrenuli, kada znači stupila na snagu komisija Ursule von der Leyen, otvorili smo pitanje budućnosti e, Europe gdje se također ispominje mogućnost revizije e, tih ugovora. Zašto? Zato što je Europa prošla kroz najgoru krizu u povijesti od rata. Dakle, e, imali smo e, članak 7 po pitanju dvije države članice, imamo jednu državu koja izlazi iz Europske unije, također migracijska kriza, ekonomska kriza i također ovdje jako veliki broj ljudi u parlamentu koji predstavljaju antieuropejski, populistički, nacionalistički duh. Dakle, ovdje znači e, mi smo Europski parlament kao jedina institucija koja je izravno odabrana i ono što bi trebalo ojačati, a to je upravo zakonodavne ovlasti Europskog parlamenta i trebamo

pani przewodnicząca! na początku chciałbym nadmienić że. predsjednice dame i gospodo na početku želim reći da od samog početka ove rasprave od devet sati slušam ovdje sve glasove koji su e, uzeli riječ i poštujem ih sve mogu možda su neki bili malo smiješni ali evo što je bilo smiješno ovdje govorim e, e, lijevoj strani ovog doma. E, govorite o tome kako su važni glasovi građana ali koje su tu činjenice? ljudi koji su dobili najviše glasova, e, naš e, bivši premijer, e, naša bivša premijerka nije bila izabrana za predsjednicu komisije vašom odlukom. Gospodin Krasnodevski iz ECR-a nije bio izabran predsjednikom parlamenta zbog e, vašeg glasanja i glasova. Znači vi govorite, smiješno je li, da će budućnost e, Europe ovisiti o našoj odluci o špicen kandidatu ili o tome koje će mjesto imati gospodin Verhofstadt. Znači važno je podsjetiti na ono što je rekao jedan od e, utemeljitelja Europe, ali, ali govornik je prekinut.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 E, hvala. Mislim da ovdje e, ima ljudi posebice s desne strane ovog doma koji ne vjeruju previše u Europsku uniju. E, neki socijalisti, neki zeleni, nemamo zaboraviti jedan od dva građana, od dva građana nije glasao i upravo to je možda poboljšanje u odnosu na prethodnu situaciju, ali i demokratska kriza. Otkud potječe ta demokratska kriza? Upravo zbog toga što su Francuzi, Francuzi glasali protiv Ustava, nizozemci također Irci e, protiv Lisabonskog ugovora i sada će ponovno morati e, glasati, a Grci protiv e, mjera štednje u referendumu, a Britanci ne vide socijalnu alternativu u Europskoj uniji. Znači, rješenje neće biti konferencija koja, u kojoj će sudjelovati samo elita koju će predvoditi Gifer Hofstad. To nije put. Sada riječ ima potpredsjednica komisije, naša bivša kolegica, gospođa Šuica, izvolite. Predsjednice, uvaženi zastupnici, zahvaljujem na, kao prvo na ovoj e, vrlo plodnoj raspravi. Pažljivo sam slušala sve što je danas rečeno, primljeno je na znanje. Moja uloga naravno da vas saslušam. Početni datum konferencije još nije potvrđen, no proces slušanja već je krenuo, već razmišljamo i uključeni smo u interakciju sa što je većim brojem mogućim e, dionika. E, također putem predstavništva komisije i također parlamentarnih ureda u zemljama članicama e, gdje pokušavamo približiti Europsku uniju građanima. Sada e, svakako moramo e, njima dopustiti da predvode naše napore i vidjeti kako će se to uklopiti u druge područja mojeg e, rada kao potpredsjednice za demografiju i demokraciju. Mi želimo se slušati sve građane svih godina i zahvaljujem naravno i svim mladim članovima parlamenta na ovoj raspravi također E, svima koji su spomenuli e, nevladine udruge. Naravno, nismo zaboravili nevladine udruge, oni su naravno od samog početka uključene, to je bila ideja. Također treba uzeti u obzir i stariju generaciju koju želimo potaknuti u aktivnom doprinosu društvu i gospodarstvu. Naravno, ne samo nevladine udruge i stari, nego i manjine, E, poduzetnici i studenti su važne skupine. Svakako regionalne i lokalne vlasti, gradonačelnici i svi koji mogu nešto doprinijeti po strukturi, obuhvatu i sadržaju konferencije. E, sva će ta mišljenja biti uključena u moj rad na demokraciji i demografiji. Naime, želimo iznaći stvarna rješenja koja se mogu provesti za naše građane. Potrebna su nam kreativna i inovativna rješenja, a rezultati ovog procesa, kakvi god da budu, moraju biti opipljivi i provedljivi i također temeljati se na e, mišljenju koje dobijemo od građana. Kao što sam već rekla, više ne radimo na uobičajen način, business as usual, nego moramo hrabro prihvatiti inovativnu e, prirodu ovog procesa. Ne treba sve znati unaprijed, ali treba e, osigurati solidnu strukturu za puno sudjelovanje građana i online i osobno. I želim osigurati da se čuje svaki glas i posluša te da e, na odgovarajući način to i popratimo. Ključno je da ovaj proces bude otvoren i transparentan i ne želim prejudicirati ono što će reći građani. Naprotiv, želim da me to iznenadi i sigurna sam da zajedno možemo također iznenaditi građane, no mi, e, Europski parlament, Europska komisija i Europsko vijeće, da to možemo učiniti samo e, uskom zajedničkom suradnjom kao pravi partner. Još jednom zahvaljujem. Hvala gospođi Šuici, povjerenice Šuica. A sada e, gospođa Brnic, izvolite. Honorable members, Uh, Uvaženi zastupnici, zaključno vam želim zahvaliti na vrlo korisnoj raspravi koju smo e, vodili danas. Pažljivo sam saslušala vaša mišljenja po ovoj važnoj temi, primila na znanje stajalište parlamenta o konferenciji o budućnosti Europe. Ovaj proces koji zahtjeva dugoročnu viziju mora se usredotočiti na teme i politike koje će biti e, upravo u prvim redovima e, glavne za naše građane, posebice i mlade. I dopustite da vas eh, razuvjerim, naše predsjedništvo svakako će raditi na definiranju pozicije vijeća o konferenciji na temelju kojeg da se uključi s ovim domom i Europskom komisijom. Kao što je rekao, su i rekli predsjednik Sassoli i predsjednica Šuica, suradnja s drugim institucijama bit će ključna da se, te ideje, da se ta ideja iskoristi na najbolji način i računam na vašu suradnju da iznađemo pravu formulu kako bi se ova inicijativa mogla pokrenuti na zajedničkoj osnovi i dati konkretne rezultate za naše građane. Hvala još jednom. Hvala i vama na tome što ste bili kratki i jasni. Imamo tri podnesena predloga rezolucije e, o kojima će se glasati e, kasnije danas. Hvala još jednom na vrlo e, živahnoj raspravi. A sada vrlo kratka stanka prije posebne sjednice. Hvala. Il presidente e sa majesté le roi Abdallah II. Predsjednik i Buongiorno. Dobar dan. Eh, Dobar dan, drage kolegice i dragi kolege. Imamo čast eh, danas ovdje poželj dobrodošnicu njegovom veličanstvu, kralju Abdullahu II, kralju Hašemitske kraljevine Jordana. To je velika čast eh, za nas što se evo ponovno vratio u Europski parlament. On je već bio naš gost prije nekoliko godina. Sada njemu prepuštam riječ da nam se obrati. Hvala. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President. Gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici, vaše ekscelencije, moji prijatelji, svima vam hvala. Velika je čast govoriti pred Europskim parlamentom još jedan puta. Kada pogledam ovaj dom, povijesni dom, vidim da je, da je ovdje stotine ljudi. Ali zapravo s nama je više od milijun ljudi iz različitih zemalja, povijesti i perspektiva. Mi koji se danas nalazimo ovdje